Dragi eh, kolege, drage kolegice, nastavljamo sa eh, sjednicom i molim da zauzmete mjesta. Imamo rezultate izbora za potpredsjednike. dva zastupnika je glasalo prazni ili ništavi listići, bilo ih je 41, 661 glas je izražen, nadpolovična većina je 331 glas. Kandidati koji su, su dobili sljedeći broj glasova. Zastupnica Megines 618 glasova i izabrana je. Ono... Onorevole Pedro Silva Zastupnik Pedro Silva Pereira 566. Izabran. Zastupnik Vilan 516 glasova izabran. Onorevole Barle, Zastupnik Barley, 516 glasova i izabrana je. Zastupnik Karas, 471 glas, izabran. Honorevole Zastupnica Kopač, 461 glas izabrana. Honorevole Klara Dobrev. Zastupnica Klara Dobrev, 402 glasa, izabrana. honorevole Čaranzova, Zastupnica Haranzova 395 glasova izabrana je. Onorevole Ber 360 Zastupnica Ber 363 glasa izabrana. Onorevole Jaroka tre... Zastupnica Jaroka 349 glasova izabrana je. Onorevole Autala, 300... Zastupnica Hautala 337 glasova izabrana je. A to su dakle bili kandidati koji su postigli nadpolovičnu većinu. Zastupnik Papadimulis 303 glasa zastupnik Kolaja 237 glasova, zastupnik Krasnodebski 169, zastupnik Castaldo 143, zastupnik Utazari 135, zastupnica Bizoto, 130 glasova. Ti eh, kolege nisu izabrani. Čestitam naravno kolegama na izboru. No, za izbor predsjedništva parlamenta preostalo je još tri mjesta. Prema tome trebamo prijeći na drugi krug glasanja. Za slučaj da nemate primjedbi, smatraću da su kandidature za iz prvoga kluga i dalje važeće. Imali primjedbi? Ako dakle primjedbi nema, kandidature iz prvog kruga glasanja se nastavljaju. Drugi krug bit će u 18.30. To je vrijeme koje nam je potrebno da bismo ponovno otisnuli glasačke listiće. Prema tome, sada prekidamo raspravu do 18.30 kada ćemo glasati u drugom krugu za preostale potpredsjednike.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 Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s e, današnjom sjednicom i moramo sada prijeći na drugi krug glasanja tri troje podpredsjednika. Podpredsjednik Zani e, se želi javiti za riječ. E, hvala lijepa. Klub zastupnika Identitet i demokracija odlučio je e, isključiti Lauru Utazari iz e, kandidata za mjesto potpredsjednice parlamenta. Samo gospođa Bizoto ostane i e, dalje naš kandidat. Hvala. Dakle, morat ćemo ponovno otisnuti glasačke listiće. I kako bismo to mogli načiniti, Glasanje će biti u 19 sati. Hvala svima na suradnji.